Dragi kolege i kolegice, dobro jutro. E, točka pet, e, najave e, predsjedatelja. U prvom redu bih htio pozdraviti kolegu Klinca. Dobrodošli, vratili ste se opet k nama. nedavno ste opet postali zastupnik Europskog parlamenta. Svi se veselimo što ste s nama. Međuinstitucionalni pregovori, to nećemo obrađivati sada. To je otvorena točka, trijalog. Nadam se da ćemo uskoro dobiti dobre vijesti. Idemo na točku sedam Htio bih pozdraviti potpredsjednika e, Europske komisije i povjerenika za financijsku stabilnost, e, financijske usluge i e, tržišta kapitala Unije, Valdisa Vobrovskis. Imamo strukturirani dijalog sa potpredsjednikom Financijska stabilnost je jedna od njih, njegovih odgovornosti. E, očekujemo da ćemo se fokusirati na, na tu temu. Naravno, zastupnici i zastupnice mogu postavljati i druga pitanja. Kao što znate, komisija je, ne, komisija je nedavno predstavila komunikaciju o bankarskoj uniji govori se o ekonomskoj i monetarnoj uniji, sada počinju e, konzultacije o NPL-ovima, e, to, na to će slijediti izvještaj i u jednom drugom paketu mjera sljedećeg mjeseca. Ovo je važan trenutak, ova faza e, zakonodavnog postupka neke se e, krucijalne odredbe još definiraju. E, to su problemi našeg financijskog sustava. Kao što znate, nedavno smo i dobili niz e, zakonodavnih prijedloga o CCP-u, paneuropskim proizvodima, Prema tom imamo mnogo zakonodavnog posla. Financijski e, e, entiteti, subjekti su uključeni. Vrlo je korisno zato da počnemo s e, poslom u ovoj odlučujućoj fazi predsjedniče, uvaženi zastupnici i zastupnici, hvala na pozivu da razgovaramo o radu koji bi trebao financijski sektor u EU učiniti otpornijim. E, za vrijeme krize e, e, dobar financijski sektor je preduvjet za rast i radna mjesta od posljednjih strukturiranog dijaloga u lipnju europska ekonomska situacija se e, još poboljšala. Europska komisija e, očekuje da će e, ekonomija Europske unije rasti za 2,3% a deficit pasti na 1,2% posto bdp a taj trend je ohrabrujući naša ekonomija se još i dalje suočuje sa izazovima mm, nemamo dovoljno dugoročnih ulaganja moramo se boriti protiv nejednakosti e, moramo imati održiv e, inkluzivan rast a i imati otporan financijski sustav. E, predsjednik Juncker je rekao moramo jačati jedinstvenu valutu e, u svjetlu ovih e, izazova. Moramo jačati bankovnu i monetarnu uniju. Moramo i dalje integrirati financijske usluge. To će pomoći da apsorbiramo šokove i dijelimo rizike nećemo više plaćati za greške bankovnog sektora. Naš izazov je da koristimo ovu šansu da dovršimo ono što smo nam, namjeravali učiniti. To je naša ključna uloga eh, s tim u vezi. Eh, govorit ću o tri cilja E, do kraja ovog mandata završavanje e, bankovne unije e, unija tržišta kapitala fintech i održivo financiranje je treća tema prvo bankarski sektor već smo tu mnogo napredovali međutim još, nemamo treći stup u bankovne, bankarske unije. U, listopadu smo dali neke ideje kako bismo došli do sporazuma o ovoj, e, na e, ovom području. E, Edis, naš prvobitni prijedlog od 2015. je još uvijek na stolu vidjeli smo da u posljednje dvije godine e, napredak je bio vrlo spor. E, komunikacija komisije će pomoći da dođemo do kompromisa i e, dovršimo ovaj sporazum. Istovremeno moramo smanjiti rizike na bankarskom sektoru 2016. u e, studenom smo dali standarde e, i e, mjere za smanjenje rizika. Gunnar Hökmark i ostali izvjestitelji zaslužuju naše čestitke za svoj rad. Međunarodni standardi izvješćivanja broj 9, na tome su dobro radili E, mislim da sporazum možemo e, postići vrlo brzo. Moramo ubrzati i trend smanjivanja NPL-ova. E, moramo izgraditi zalihe. Tu imamo paket mjera na ovoj osnovi. Među inim to imat ćemo model za nacionalne kompanije za upravljanje imovinom kao izdazvanje novih zajmova. To je mm, tu imamo prijedlog iz 2016. godine, druga šansa za poduzetnike. Također gledamo na solucije e, za državne obveznice E, tu Europski odbor za sistemske rizike je obavio velik posao. E, trebamo e, ambiciozan plan, moramo završiti bankovnu uniju. Ovaj rad je dio našeg prioriteta koji će ojačati ekonomsku i monetarnu uniju. Surađujemo sa svim kolegama iz komisije a naš prijedlog ćemo predstaviti 6. E, prosinca. Također e, radimo na europskom e, mehanizmu za stabilnost, to će se ugraditi u okvir Unije, imaće. Imamo također i nove prijedloge za jedinstveni fond za sanaciju banaka. Bankarski sektor o, odredbe e, za financijska tržišta moraju biti e, prikladne za svrhu fit for purpose e, mi smo im dali tri prijedloga kako bismo ojačali financijsku stabilnost i izbjegli dalje fragmentacije i troškove imat ćemo daljnju dobru suradnju sa izvjestiteljima o tim temama Eh, Jakov Vajceker, eh, eh, CCP, Werner Langen, radi na Emiru i CCP nadzoru. Nadamo se da ćemo brzo napredovati sa ovim dokumentima. E, e, unija tržišta kapitala komisija radi e, brzo kako bi stvorila uvjete za više financiranja za stvarnu ekonomiju. Brexit znači da ostatak Europe treba napredna tržišta kapitala mi smo ispunili već dvije trećine akcijskog plana iz 2015. Mm, imamo eh, jedinstvenu sekuritizaciju, a 2019. ćemo eh, usvojiti i dodatne mjere. Eh, nakon toga moramo surađivati na, integriranim tržištu kapitala. Moramo dati potrošačima veću, veći izbor financijskim uslugama. Na primjer, u lipnju smo Uh, predložili europsku oznaku za uh, financijske proizvode potrošači će imati uh, jednostavan proizvod biti će zaštićeni to će možda osloboditi štednju možda će se ta štednja efikasnije koristiti imat ćemo jedan dobrovoljan proizvod Sovi Intveld je nam dala dobar izvještaj o tome. Drugi primjer se odnosi na naknade za prekogranične platne transakcije. Mi predlažemo nove propise početkom sljedeće godine. mi ćemo smanjiti naknade za prekogranične transakcije E, pa sam zahvalan Europskom parlamentu e, da je prihvatio naš e, plan na tom području. I treće, radimo na prijedlogu početkom imamo prekograničnu distribuciju fondova. To neće smanjiti zaštitu ulagatelja, a poboljšat će nadzor e, e, financiranje europskih e, nadzornih tijela će omogućiti bolju konvergenciju i smanjiti rizike osigurat će se da se odluke provode i njihovo provođenje striktno nadzire imat ćemo, e, e, naročito ćemo pažnju posvetiti na nekoliko ciljnih područja. E, to je, to je samo jedan dio onoga što mi radimo. Moramo imati dobre mjere i poticaje uz podršku parlamenta E, novi izazovi i šanse e, održivo financiranje i krizne situacije mi želimo se pripremiti za buduće situacije financijske tehnologije nam omogućuju da postanemo globalni igrač moramo imati dobar nadzor e, jedinstvenog tržišta Komisija radi na akcijskom planu koji ćemo predložiti e, početkom sljedeće godine. E, imat ćemo propise za cijelu Europsku uniju, imamo e, također nove propise za digitalna i mobilna plaćanja u Europi. Imamo direktivu o platnim uslugama mi ćemo e, pojačati mogućnosti internetskog plaćanja po, poboljšat ćemo identifikaciju klijenata e, e, ta identifikacija je već znatno unaprijeđena u mnogim europskim zemljama usluge koje daju banke i fintech su u pitanju moramo imati dobre komunikacije i veze između banaka i finteka kad se radi o klimatskim promjenama i niskougljičnoj e, ekonomiji to je i izazov i šansa za naš financijski sektor ako imamo dobre financijske uvjete možemo postati magnet e, za ulaganja na tom sektoru to će biti ključna tema na samitu u Parizu. E, veselim se konačnom izvješću e, naše e, stručnjaka početkom godine. Na osnovi preporuka komisija će pripremiti akcijski plan o održivom i zelenom financiranju. Prema tom, uvaženi zastupnici i zastupnice, e, bankarska unija, e, unija tržišta kapitala će nam dati integrirani i otporni financijski sustav koji trebaju naši e, sugrađani i financijske institucije. Moramo završiti ovaj važni dio našeg posla. Hvala na pažnji. Hvala vam. Evo, poprilično bogat meni dosta tema o kojima se može raspravljati PSD2, o tome ćemo se pozabaviti u svom nadzoru nakon ovog dijaloga. Ali započnimo sada sa pitanjima kolega. Zastupnica Sander. Hvala. Predsjedniče, potpredsjedniče, zahvaljujem vam što ste došli na današnji sastanak i pozdravljam vaše ambicije za bankarsku uniju i integriranija tržišta. Mislim da ćemo na tome raditi u sljedećim mjesecima. Imam dva pitanja. Prvo pitanje se tiče investicija komisija namjerava predložiti reformu prudencijalnog sustava za poduzeća. Većina njih e, sada ima sjedište u Velikoj Britaniji. Možda bi se mogao iskoristiti ovaj zakonski prijedlog da se također izmjeni instrument ekvivalencije na financijskim tržištima koji omogućuje ponudu financijskih usluga na teritoriju Europske unije stranim poduzećima. E, taj instrument je trenutno prilično nejasan, ne predviđa nikakvo jamstvo za europsku financijsku stabilnost niti zaštitu klijenata. To bi bilo moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje tiče se crowdfundinga. Komisija također e, predlaže jedan e, zakonski prijedlog o participativnom financiranju, što znači da tvrtke mogu pružiti svoje usluge sukladno MIFIR-u. Zanima me koja rješenja ima komisija kako bi se povećao stupanj harmonizacije na europskoj razini, što bi omogućilo tim poduzećima da pružaju i prekogranične usluge. Hvala. Hvala vam na pitanjima. Što se tiče prvog, dakle, bonitetne tvrtke. To, na tome se trenutno radi. Trenutno bonitetna Bonitetni propisi stoje dakle u uredbi o kapitalnim zahtjevima i direktivi. To se uglavnom odnosi na banke. i one zapravo ne odgovaraju većini tvrtke koje se bave ulaganjem, zato imamo novi prijedlog e, koji se tiče upravo njih, dakle tvrtke koje nisu sistemski važne. Dakle, mora se pokriti na odgovarajući način rizik kako bi one poslovale na tržištu. a zbog njihove veličine i povezanosti sa drugim dionicima na tržištima, ove važne ulagačke tvrtke bi trebale ostati, dakle obveznice trenutnih kapitalnih zahtjeva i trebale bi dakle dobiti ovlaštenje SSM ako žele poslovati u bankarskoj uniji. Kada pogledate pitanje o kvalentima MIFID-a, to je nešto što trenutno ocjenjujemo. Dosije je u pripremi. U tijeku je rad na dokumentu u kojem ćemo donijeti vlastito mišljenje o ekvivalenciji nakon Brexita. Međutim, tu je još jedan važan element koji se tiče potonjeg Donijet ćemo odluke vezane uz ključne jurisdikcije. I to u siječnju iduće godine. Trenutno konzultiramo države članice o nacrtu, dakle vezano u odnose u, sa, e, u odnosu sa SAD-om. Paralelno sa ESM-om radimo na području primjene, dakle ovih pravila vezano uz dionice, dakle koje ne pripadaju europskoj, europskom ekonomskom području, dakle i ukoliko ovo trgovanje nije sistematske prirode. Dakle, MIFID eh, je ovdje nešto na čemu valja dovršiti rad. Potom crowd funding, Komisija će izraditi zakonodavni prijedlog za panevropski okvir koji se bavi ovim pitanjem i to u početkom iduće godine. Želimo se pozabaviti onim problemima koji su dakle, uočeni tijekom konzultacija primjerice za MIFID, riječ o platformama koje djeluju diljem Evropske unije i tu je sad se nameće pitanje vjerodostojnosti tak, rada takvih eh, platformi. Dakle, općenito je inicijativa da se takva aktivnost omogući, dakle da ona raste eh, i prekograničnom eh, smislu, da se iskoriste na bolji način svi potencijali koji proizlaze iz ujedinjenog tržišta. I fokusirat ćemo se na stvaranje sustava odobrenja kako bi ove tvrtke mogle poslovati na način dakle, da ne traže dozvole, odnosno odobrenja u svakoj pojedinačnoj državi članici. Hvala, Pervan Šperes. Hvala, povjereniče. Među zakonodavnim dokumenta, e, dokumentima na kojima smo radili unutar e, tržišta e, kapitala, Eh, imamo dokument o monetarnim eh, fondovima od lipnja prošle godine. Imamo eh, nastojimo izbjeći rizike Rona. Mi smo nastojali ograničiti neke fondove, na primjer knavove E, i e, prisilili smo ih da, e, da postanu ini public debt sinav ili da postanu elvinav. Međutim, praksa na tržištima u mnogim državama članicama imamo takozvani share cancelling E, onemogućuje provedbu tu, te mjere u, e, slučaju negativne performance i pretvorbu Elvina Elvinav potpredsjedniče e, zar ne smatrate da ovi trikovi koji se rade sa tekstovima koji su prihvaćeni postaju novi izvor financijske nestabilnosti Mislim da trebamo zabraniti te prakse, e, i moramo se držati e, duha e, propisa. Model Elvinav je ono što želimo provesti. Moramo imati likvidnost u zakonodavnosti. Kakove mjere ćete E, poduzete kako biste e, spriječili e, trikove bankarstva u sjeni i to na europskom nivou? Hvala vam na pitanju. Dakle, što se tiče tržišta novca, upoznati smo s pitanjem i sa ovim što ste naveli postoji politički sporazum dakle koji je postignut i on će se provoditi. Dakle, ova sredstva će biti podvrgnuta vrlo strogim pravilima. Međutim, kao što sam rekao, možemo se ovime pozabaviti u detalje i javit ćemo vam se dobro, napravit ćemo to brzo, kaže povjerenik. Bilo tu, bio tu dio mog pitanja. Da kako ćete se boriti protiv bankarstva u sjeni, dakle, to je prvi korak. Što se tiče tog fenomena ocjenjujemo rizike, dakle ovog pozemljivanja koji ne dolazi od banaka i pozabavit ćemo se tim pitanjem na odgovarajući način. Thank you, Case Winburn. Hvala, Case Winburn. Thank you. <laughs> Thank you, Mr. Vice President, for being here today, and I'd like to actually... Hvala vam što ste danas s nama i zahvalila bih vašem timu, naročito onom za MIFID, e, koji se evo dosta trudi da dan za provedbu bude 3. siječnja. Ja mislim da oni jako naporno rade da bi popravili ova otvorena pitanja, da bi se moglo krenuti s tim datumom, a htjela sam to reći ovdje službeno. Međutim, vidimo poprilične nekonzistentnosti, naročito sa unijom dakle kapitala. Ja sam sjedila i u trijalozima o prospektu, o sekuritizaciji i znam koliko je truda usmjereno na detalje. Sada se ide dalje i prije nego što je ovo provedeno u obliku zakona. Tu je Emir klasifikacija sekuritizacija, dakle ova posebna tijela SSPI, dakle poput e, CCP-ova, to je nešto o čemu smo se već dogovorili u uredbi o STS-u. Međutim, tu je još jedno pitanje gdje smo naporno radili, to je uredba Prospekt i govorili smo o ulozi određenih prospekata Dakle, tu bi ESMA preuzela veliku, veću ulogu, ocijenila e, kako stoje stvari sa tim zakonodavnim tekstom i onda mi je bilo malo čudno vidjeti da vi donosite odluke koje su suprotne onima kojima smo se mi dogovorili. Tržištu su potrebna stabilnost i čvrsta pravila kada govorimo o provedbi. zato mislim da imamo problem. Ne provodimo odluke koje su već donesene u zaključenim dosjejima. Mislim da to sada počinje podrivati naše projekte. Da li je komisija ovdje primijetila da postoje problemi? Je li to problem koji ćete se pozabaviti? Da Naravno, moramo riješiti te, ta neslaganja između različitih propisa koji se bave financijskim sektorom koliko pogledate sekuritizaciju i posebna dakle, tijela u Emiru i Refitu ne dovodi se u pitanje dakle, postupanje prema CCP-u, dakle prema ovim subjektima na tržištu Dakle, klasifikacija subjekata postignuta u Emiru i Refitu u sklopu uredbe sekuriti, oko sekuritizaciji ostaje. Dakle, tu su uključeni i rizici vezani uz tečajne razlike, tu je uključeni obvez, obvezujući, dakle, clearing i postoji i mandat dakle, da se utvrdi potreba odgovarajućeg kolaterala. Tu je još jedno pitanje, da li ovi CTP-ovi, dakle da li su oni, na koji će način oni biti definirani, o tome se raspravlja u vijeću i mi ćemo nastaviti raspravu o tome, o tom pitanju i sa parlamentom. Uh, now, member, A sada evo naš novi član, Karolin Naktegal, izvolite. Hvala i hvala povjereniku Dobrovskisu. Ja se interesiram za pitanje finteka kao i moj prethodnik. Tu vidimo novi razvoj situacije na tržištu blockchain, umjetna inteligencija, cloud computing. To je nešto što bi moglo dati veću, prenijeti veću odgovornost na klijente i moglo bi utjecati na, na stvaranje financijskih profila od strane institucije. To su prilike, ali ujedno donose i prijetnje, naročito kada je riječ o kibersigurnosti, tu su u pitanju algoritmi, dakle cloud, to može donijeti određene rizike za financijski sektor. Vaš tim sada radi na akcijskom planu za fintech, to ste spomenuli. Jedan od glavnih naših, jedna od najvećih, naših zadaća jest upravo osigurati financijsku stabilnost. Pa me zanima kako se vi bavite ovim pitanjem. Je li komisija spremna zauzeti sveobuhvatni dakle pristup stajalište kada je riječ o ovim problemima dakle, kibersigurnosti, te kako bi ta pitanja mogla utjecati na tržište. Hvala vam na pitanju. Imamo akcijsku, dakle, skupinu komisije koja se bave ovim pitanjima. Dakle, kako razvoj tehnologije utječe na razvoj financijskih usluga, dakle nove mogućnosti, ali i koje to rizike nosi. Kibersigurnost je jedna od tih dimenzija kojom se bavimo. Dakle, treba reći da ovo nije limitirano samo na fintech, to je izazov i za tradicionalne financijske institucije, dakle sigurnost u području financija je izazov za sve i pružatelji financijskih usluga se oslanjaju dakle na komunikacijsku tehnologiju u pružanju usluga. One moraju uzeti u obzir dakle rizike koje donosi upotreba te tehnologije. Kada govorimo o razvoju finteka, tu je važna neutralnost tehnologija, dakle, bez obzira koja je tehnologija koja se koristi za pružanje usluge, moramo omogućiti određenu razinu sigurnosti i zaštite potrošača. To je jedan od elemenata koji jednostavno mora postojati u tom smislu. Hvala, Dimitris Papadimulis. Good morning, Mr. Dobro. jutro. Molim vas zastavite slušalice. Ja ću govoriti grčki. Ήρθατε je μια ακόμη φορά, di Αντιπρόεδρε, Hvala vam i još jednom dobrodošli na sastanak našeg odbora. Pitanje vezano uz Grčku. Prije nekoliko dana komisija je objavila ocjenu stanja grčkog gospodarstva. Predvidjeli ste rast 2018. i 2019. i to 2,5%, te smanjenje nezaposlenosti. Istovremeno u tom izvješću stoji da će se bolje dakle upravljati i grčkim proračunom, da je došlo do smanjenja rashoda, da je dakle došlo do smanjenja fenomena izbjegavanja plaćanja poreza I to će biti svojevrsna dividenda za vladu koja će taj novac moći trošiti dakle, da bi pomogla najsiromašnijima. U Grčkoj smo nedavno održali sastanak na tu temu i s obzirom na vašu ocjenu vjerujete li da je ovaj cilj koji smo si zadali a to je dakle dovršetak i ove treće ocjene, dakle završetak ovog dijela postupka u siječnju 2018. Je li to po vama realno? mjeri i grčka vlada i komisija smatraju da je doista značajno da ukoliko da i da je moguće da će dakle, Grčka izaći iz memoranduma do ljeta 2018. Dakle, što se tiče Grčke, gospodarstvo se oporavlja. To je i u našim prognozama. Dakle, očekujemo da će se to nastaviti, da će se nezaposlenost smanjiti. Što se tiče fiskalne strane, performanse su jako dobre, ispunjavaju se dakle fiskalni ciljevi primarni višak od 1,75% eh, BDP-a je tu i zbog toga je vlada odlučila da će dio toga potrošiti na dodatne dakle, socijalne mjere. I to je u skladu s našim željama. Dakle, Grčka je na putu da ispuni, dakle, ovo, da ispuni ovaj višak od 3,5% viška. To iduće godine. Vi ste poboljšali također poboljšanje prikupljanja poreza. To je jedno od područja gdje smo usko surađivali sa Grčkom. Također smo jačali tamošnju poreznu upravu, dali smo odgovarajuću tehničku pomoć. i dijelimo dakle ovu ocjenu da će se da će ovaj dovršetak trećeg preispitivanja biti pozitivan signal, dakle da se program izvršava i da se Grčka može pripremiti za uspješan dovršetak programa. Ne bih ovdje govorio o određenim datumima jer se tu još e, mnogo toga mora dogoditi. Međutim, kao što ste vi rekli, evo, kraj ove godine, početak iduće kao rok za ono što ste vi spomenuli je moguće. To je nešto što, s čim se mi slažemo. Good, good news. Um, Ernest Urtasun. Hvala, Ernest Urtasun. Hvala predsjedniče, potpredsjedniče komisije. Moj klub još uvijek brine činjenica banaka koje su prevelike da bi ih se poslalo da propadnu banke su samo djelomično poboljšale svoju apsorpciju gubitaka i to zbog e, načina na koji su se mijenjali njihovi modeli ocjene rizika. Neovisno akademici su pokazali da su ti modeli izuzetno različiti, da nisu pozdani za ocjenu rizika. Novi okvir koje smo vidjeli posljednjih mjeseci naišao je na otpor država i vjerovnika prilikom primjene. Bankarski sustav je konsolidiranije i manje raznolik nego prije krize. To je slučaj u brojnim državama članicama i kako je znanstveno vječke ESRB-a zaključilo 2014. godine, postoji dokazi o tome da je potrebno reformirati bankarski sustav u Europskoj uniji. Da je bankarski sustav Europske unije država morao bi provesti radikalne strukturne reforme prije mnogo godina. Međutim, kada je komisija to e, predložila, pokazalo se da ne postoji politička volja za djelovanje. Imam nekoliko pitanja. Kao prvo, kada će komisija konačno riješiti pitanje banaka koje su prevelike da bi ih se pustilo da propadnu? I drugo, ako komisija smatra da je problem riješen i da možete obećati europskim građanima da se neće koristiti novac poreznih obveznika za spašavanje bankarskog sustava, dakle je li možda to slučaj. Što se tiče vašeg prvog pitanja, e, banaka koje su prevelike da bi propale. E, znate i sami da postoji više načina, odnosno više pristupa tome pitanju. Jedan od njih je strukturna reforma bankarskog sustava. Nažalost, kao što smo vidjeli, to je prijedlog komisije je usvojen 2014. godine a vijeće je dogovorilo opći pristup 2015. godine, a što se tiče parlamenta tu je došlo do zastoja i iz tog razloga e, smo to nedavno poukli. Zatim je tu pitanje koje je još uvijek e, relevantno, no mi smo u međuvremenu radili na rješavanju tih problema drugim modelima, uključujući i jačanje prudencijalnih zahtjeva. Dakle, tu smo imali nekoliko propisa i imali smo jedan paket mjera za smanjivanje rizika koji smo podnijeli u studenom prošle godine. Spomenuli ste interne modele. Mi smo predložili obvezni omjer Uh, leverage ratio kao zaštitni mehanizam u bazelskom odboru je to još uvijek uh, jedan uh, element o kojem se raspravlja takozvani output floor. Dakle, mi razgovaramo o tome na koji način to utječe na osjetljivost na rizik, ali bih rekao da se nastavlja raditi u tom smjeru i postoje još neki drugi elementi koji omogućavaju financijsku stabilnost kao što je izbjegavanje e, neusklađenosti između zajmova i kredita, zatim e, temeljita revizija knjige za trgovinu, trgovanje i jedan od naših prijedloga iz studenog prošle godine za reformu bankarskog sustava odnosi se na ukupni gubitak apsorpcijske sposobnosti za sistemski važne institucije, a cilj je učinkovito, učinkovita sanacija ili likvidacija tih institucija prema potrebi. Mi u Europi se ne bavimo samo svjetski sistemski važnim institucijama, nego to primjenjujemo i na Emrel primjenjujemo na sve banke. Tako da postoji niz mjera koje smo uveli, a kojima je cilj smanjiti rizik i smanjiti dakle rizik tih velikih banaka odnosno toga da one odu u Nadam se da će se Europski parlament e, brzo usuglasiti vezano uz taj novi paket mjera za smanjenje rizika. Hvala, dakle, ovo je bila uistinu propuštena prilika i ne možemo za to kriviti samo komisiju jer smo i mi tu djelomično odgovorni. Ovo je omjer od 3%. Ne znam, vidim da ima nekih komentara. Nadam se da nećemo prijeći na koncept e, banaka koje su premale da bi preživjele i opstale. Dakle, pokušat ćemo imati uravnotežen pristup kroz ovaj paket mjera za smanjenje rizika. Markovali. izvolite. Hvala. Htio bih se nastaviti na pitanje kolege Urtasuna. Imamo dakle, slažem se sa kolegom šta je, dakle, vezano uz ono što je rekao. I sada bi se mogli naći u situaciji da komisija ponovno pokreće to pitanje ili da čak e, radi neku novu inicijativu. Ima mnogo pitanja o bankarskoj uniji, kada je riječ o Bejlinu, koji ne može, vidimo, zajamčiti poreznog obveznika ili su neka rješenja koja se primjenjuju u Italiji gdje je porezni obveznik opet bio prozvan Mislim da je zato potrebno e, pozabaviti se ovom, e, ovim prijedlogom, zato što bankarska unija nije kompletirana bez ove nekakve podjele i htio bih zato vidjeti da komisija nešto čini u tom smislu, jer se ovome sad trenutno velike banke strašno protive i ukoliko bi htjela ovdje komisija pokazati svoje mišiće u zakonodavnom smislu, trebala bi nešto napraviti. Što se tiče MPL-ova, vi ste započeli ovu konzultaciju, podržali ste brzu likvidaciju dakle ovih instituta koje drže loše kredite. Ali ovo, bili odgovornije upravljanje moglo dovesti do toga da tvrtke ne akumuliraju ovakve e, za ovakve zajmove, zajmove jer vidimo tu veliku špekulaciju, a banke se onda jednostavno nađu u problemima. A sa Bejlinom onda imamo probleme za štediše, za porezne obveznike koji trebaju onda ovdje staviti svoj novac u slučaju dakle da je banka ovdje izgubila značajna sredstva zbog loše evaluacije MPL-ova. Mislim da bi se tu jednostavno trebalo bolje upravljati. To bi se moglo napraviti i ako uzmemo u obzir činjenicu da brojne banke ovdje raspolažu derivatima trećeg, treće klase, dakle to je predstavlja i rizični e, kapital, dakle vezano za poslovanje banke. Uh, well, um, so uh, number of uh, Uh, uh, uh, dakle, bilo je više pitanja. Vratit ću se na pitanje banaka koje su prevelike da bi se pustilo da odu u stečaj. Od 2014. godine nije, mi smo iznijeli prijedlog naime, ali nije bilo to se nije micalo, tako da smo onda pokušali riješiti to isto pitanje kroz neke druge inicijative koje sam upravo opisao kada sam u odgovoru na pitanje gospodina Urtasuna. Što se tiče nenaplativih kredita, vi ste spomenuli konzultacije, vjerojatno mislite na konzultacije koje su pokrenute iz SSM-a da, u SSM-u su pokrenuli konzultacije i ako se ne varam to će trati do 6. E, prosinca i vjerujemo da će SSM donijeti neke mjere temeljem rezultata konzultacija. Što se tiče Europske komisije i naših aktivnosti, mi smo djelovali sukladno našem mandatu vezano uz strategiju EU-a za nenaplative kredite i radili smo u nekoliko različitih pravaca. Tu je i dokument za nacionalne tvrtke za upravljanje imovinom gdje se ocjenjuje e, nesolventnost na nacionalnoj razini i e, olakšava se trgovina NPL-ovima na sekundarnim tržištima. Tu su isto tako i neke prudencijalne mjere. Imamo isto tako i ciljene konzultacije o mogućem uvođenju e, zakonski obveznih prudencijalnih zaštitnih mehanizama a već sam rekao da sukladno našem mandatu, ukoliko dođemo do tog zaključka, namjeravamo to primjenjivati samo na nove kredite koji se potencijalno mogu pokazati nenaplativima. Što se tiče imovine Tier 3, tu imamo mjere na dvije razine. Na prvoj razini dakle regulacija. mi ćemo sljedeće godine izići s prijedlogom, a što se tiče druge razine, to su dakle aktivnosti supervizije koje provodi SSM. Dakle, oni mogu djelovati na temelju činjenica i informacija koje se tiču konkretnih banaka, dakle pojedinačnih banaka. Hvala. Mislim da je ovaj paket komisije vrlo dobro osmišljen i uravnotežen. Marko Hvala. Kao što se sjećate, povjereniče, prije nekoliko mjeseci je održana rasprava dakle sa prema gospodinom Dragijem o Targetu 2. On je na jedno pismeno pitanje napisao da u slučaju izlaska zemlje iz eura da bi trebalo prije svega podmiriti sve obaveze, dakle negativan saldo iz targeta 2 bi trebalo isplatiti, a potom je na pitanje kolege koje je uslijedilo. Dragi odbio odgovoriti na plaćanje kredita iz Targeta 2 Njemačkoj, rekavši da to nije uopće mogućnost koja je predviđena osnivačkim ugovorima. A ipak vaš prethodnik Oli Ren je 2012. u pisanom odgovoru, dakle u obliku službene komunikacije komisije, ustvrdio i sad ću ovdje pročitati da ukoliko jedna zemlja eurozone odluči napustiti Europsku uniju u skladu sa člankom 50 osnivačkog ugovora da bi završilo njezino sudjelovanje u zajedničkoj valuti. Dakle, ja bih htio ovdje pojašnjenje jer ste vi predstavnik po ovdje sada Europske komisije, a ona je čuvarica ugovora Zanima me je li u pitanju krivo tumačenje predsjednika Drage, dakle ovo da se uopće ne uzima u obzir takva mogućnost, ili je komisija u službenom priopćenju istaknulo nešto što jednostavno nije istina, dakle laž je. Tu bih eh, htio čuti vaše objašnjenje, dakle ili jedno ili drugo. Thank Hvala kako postoji sloboda izražavanja, tako da zastupnici mogu postaviti koje god žele pitanje. Međutim, što se tiče targeta 2, e, mi smo posvetili značajan dio saslušanja sa Marijom Dragijem jučer upravo o toj temi. Vi možda niste bili nazočni, ali vi sada postavljate pitanje o nečemu o čemu smo jučer razgovarali vrlo detaljno s kolegama, tako da... ECB, e sorry, let me finish it. On the president ECB was given... Dopustite mi da završim, dakle jučer smo razgovarali o tome, tako da svi dobiju točne informacije, da kako vi možete govoriti o nekim dijelovima koje ćete izvući iz ukupnog govora, ali ne, ovo pitanje nije o Targetu 2, nego o tumačenju ugovora. Tako da mislim da je komisija odgovorna za to i ne bi trebali odgovoriti. Mislim da je to vrlo jednostavno pitanje koje je Oli Ren već odgovorio. Uh, on this, um, uh, question indeed. It's difficult. Mislim da je teško komentirati odnosno dati tumačenje onoga što je predsjednik jučer rekao. No, koliko nam je poznato, trenutno ne postoji mehanizam za izlazak iz eurozone i do sada niti jedna zemlja nije odlučila izići iz eurozone. Tako da mislim da eh, eh, eh, ne znam je li to pitanje kojim se trebamo sada baviti. Možete li potvrditi da je ured Oli Arena dao netočnu informaciju? Dakle, ukoliko se iziđe iz Europske unije sukladno članku 50. ne može se napustiti eurozona. Ono što je povjerenik rekao jest da nitko ne može izići iz eura ako ne napusti Evropsku uniju. Da kako svi znamo da se može izići iz Evropske unije temeljem članka 50. Znamo da postoji članak 50 i u ugovorima, međutim vaše pitanje je bilo o izlasku iz eurozone. Oli Ren je govorio o izlasku iz Evropske unije, da kako ako iziđete iz Evropske unije i također ste u eurozoni, onda izlazite iz eurozone. Uh, uh, Možete li potvrditi da je predsjednik Dragi bio u krivu jer je on rekao da ne postoji mogućnost izlaska iz eurozone? da to naprosto nije predviđeno ugovorima. Da, istina je da nije predviđeno ugovorima da država iziđe iz eurozone, a ne iziđe iz Europske unije. Ne, niste odgovorili na moje pitanje. Ivana Maletić. Thank you very much and thank you vice hvala i hvala vam potpredsjedniče na ovim e, mjerama koje ste opisali i na svemu što radite u komisiji zajedno sa vašim timom. U uvodnom govoru ste govorili o Samo trenutak. Eh, da u dovršetku Unije tržišta kapitala želite da se riješe najvažnije prepreke koje sprečavaju slobodno kretanje kapitala, što je povezano sa ranim restrukturiranjem i sa izmjenama uredbe o insolventnosti. Što se tiče tih izmjena uredbe o nesolventnosti, da znam da će postupak trajati tijekom čitave 2018. godine, a istovremeno bismo se trebali pobrinuti za ispravnu provedbu propisa u državama članicama Razmišlja li komisija o tome da se paralelno radi na izgradnji kapaciteta u državama članicama što bi unaprijed omogućilo glatku provedbu kako ne bismo imali različite primjere praksi u državama članicama što je već slučaj vezano uz ovu uredbu. Trebaju li nam specifična rješenja za tvrtke od sistemske važnosti, dakle to je vezano uz uredbu insolventnosti. I zatim što se tiče održivih financija, što ste spomenuli, mi se nalazimo u jednoj paradoksalnoj situaciji u Europskoj uniji, naime rezultati od istraživanja su mnogo bolji nego oni koji se tiču inovacija i start-upova. Dakle, kada dobijemo start-upove, ima problema i sa scale-upom. Dakle, što je sa pojedincima koji ulažu u dionice u različitoj fazi start dakle što bi im trebalo pomoći u bržem daljnjem razvoju? Pa tu je bilo dosta pitanja. Kao prvo što se tiče pravnog okvira o insolventnosti, dakle to je zapravo dio e, našeg akcijskog plana za nenaplative kredite. Dakle, mi trenutno pokušavamo dati ocjenu nacionalnih okvira o insolventnosti, vidjeti što funkcionira, što ne funkcionira i to pokušavamo riješiti kroz preporuke u okviru europskog semestra, odnosno preporuka za pojedinačne zemlje. Imamo i neke prijedloge poput prijedloga o ranom restrukturiranju i drugoj šansi, to sam već spomenuo. To omogućuje preventivnu preventivno restrukturiranje i potencijalno omogućuje poduzećima da nastave s poslovanjem. Tako da insolventnost ne dovede do likvidacije poduzeća. Te kako to mora biti održivi poslovni rizik. Zatim radimo i na ubrzanom eh, jačanju kolaterala kod banaka to se odnosi samo na komercijalne zajmove. A to bi isto tako moglo omogućiti više prostora bilanci banaka za kreditiranje. Održali smo javne konzultacije koje su se završile u listopadu i mi namjeravamo e, u prvom tromjesečju sljedeće godine izići s prijedlogom. Spomenuli ste i održive financije. Kao što sam rekao, mi ćemo imati e, posljednji sastanak skupine visoke razine. Oni će izraditi akcijski plan početkom sljedeće godine i imat ćemo niz inicijativa za više privatnih financija u zeleni održivi rast. Što se tiče start-upova e, s privatnim e, dioničkim kapitalom, e, mi se nadamo da će naš okvir za socijalno poduzetništvo također pomoći. I što se tiče poslovanja malih i srednjih poduzeća, mi imamo takozvani funding escalator što omogućuje dakle financiranje odnosno financijsku pomoć tvrtkama u različitoj fazi razvoja što bi im trebalo omogućiti daljnji rast i razvoj. Hvala. Kolega Fernandez. Hvala lijepa predsjedniče. Dobrodošli u Ekon pitanje o komunikaciji u bankarskoj uniji, naročito o Edisu. Teško je shvatiti činjenicu da e, komisija održava svoj zakonodavni prijedlog od prije dvije godine. S druge strane, interpretacija e, čini taj prijedlog ništavnim. E, teško je shvatiti prva faza likvidnosti, uvjeti koji su uvedeni, e, zatim uvjeti za posljednju fazu sa e, potpunom mutualizacijom e, depozita. Malo sam zabrinut zbog toga. Kako objasnite? Kako možete imati jedan zakonodavni prijedlog koji onda drugi zakonodavni prijedlog pobija. U e, pitanje mutualizacije nije e, objašnjeno. E, Druga stvar u vezi s komunikacijom. najavljujete fiskalni backstop za cijelu bankarsku uniju za mala i srednja poduzeća. Evropska unija ima ključnu ulogu u definiranju tog backstopa. Kako gledate na buduću suradnju? Uh, Uh, što se tiče bankarske unije i komunikacije, to je uh, komunikacija. Nemamo dva zakonodavna prijedloga na stolu. Prvobitni prijedlog iz 2015. je na stolu. Ono što je napravila naša komunikacija jeste prijedlog da olakšamo e, rasprave između su zakonodavaca i nakon 2015. nismo baš napredovali e, na tom području. E, zabrinutost je izražena zbog ovog prijedloga. To E, to je e, mogućnost e, moralne opasnosti. Tu imamo raznih elemenata koje su zakonodavci moraju razmotriti. Uvest, treba mjeru uvesti postepeno, prvo imati poticaje, a onda reviziju imovine imati u drugoj fazi pa neće biti zabrinutosti zbog moralne opasnosti. Onda u fazi 2 e, imamo apsorciju gubitaka i od, e, održavanje krajnje ambicije prijedloga a to je potpuno e, mutualizirano osiguranje depozita. Krajnji cilj je je upravo ovo što sam e, opisao. E, pitanje fiskalnog backstopa. Sada se koncentriramo e, na backstop za jedinstveni fond za sanaciju banaka. To je mehanizam za stabilnost. O tome je Euroskupina raspravljala nedavno imamo tu široku podršku mm, ESM-a. E Smatramo da e, ovakav sporazum da je taj sporazum za backstop e, postignut već pred četiri godine, a sad trebamo po tome i djelovati. E, Europska komisija tu ne može komentirati, ministri financija moraju dati svoje mišljenje. I već smo počeli sa e, potrebnim postupcima. Hvala e, lijepa predsjedniče. Prvo dva pitanja imam. Što se tiče Mm, instrumenta za dužničkog e, instrumenta mm, predsjednik Juncker je to najavio za zemlje koje nisu u eurozoni. Kakove detalje imate o tome, e, o tom instrumentu? Imamo li tu novu uredbu? I e, koje ćemo fondove mobilizirati? Odakle će doći novac? Drugo pitanje, već kolege su već postavili pitanja o finteku. Predsjednik Dragi je upravo rekao da virtualna valuta e, nije u, mandatu ESBA, e ali e, virtualne se valute već koriste, virtualni novac se već koristi u nekim državama članicama da li će Europska komisija e, dati svoje mišljenje o e, virtualnoj valuti? Prvo pitanje. Kao dio produbljivanja paketa EMU mi mi imamo poticaj za zemlje koje ozbiljno rade na tome da usvoje euro. Predsjednik Juncker je to pocrtao u svojem govoru o stanju Unije. E, ta pomoć može biti dana u obliku financijske pomoći. E, što se tiče E, tehničke pomoći, imamo već tehničku pomoć unutar e, strukturnih fondova i programa. E, rekao bih da je također važno da signaliziramo proaktivni stav Europske komisije i naglasimo spremnost angažiranja ako se želite pridružiti eurozoni u, redi, a, u redu, ako ne, to isto u redu. Moramo imati ciljanu podršku državama koje žele usvojiti euro. Europska unija e, Europska komisija će se tu aktivno angažirati. E, digitalna ili virtualna valuta je bilo drugo pitanje E, mm, mm, naša e, e, SB je već rekao da to nisu valute u smislu službenih valuta, službenih platnih sredstava. Tu imamo potencijalne rizike. Da vam dam praktičan primjer već u našim prijedlozima u direktivi o pranju novca postaje zahtjevi za distributere virtualnih e, e, valuta da e, podastru svu dokumentaciju odgovornim tijelima jer tu vidimo e, nove rizike za te virtualne e, valute pa moramo biti spremni da te rizike uklonimo za neke specifična područja smo već i dali te prijedloge hvala Jakob von Weizsäcker ima riječ. Hvala predsjedniče. Gospodine predsjedniče, imam dva pitanja. E, vraćam se na reformu bankarskog sustava. Imamo ovdje gospodina Hekmarka koji e, smatra da zbog svih drugih stvari e, koje su učinjene da se osiguraju velike banke više ne trebamo e, strukturnu reformu banaka međutim ja mislim da Eh, nismo riješili problem too big to fail. I mislim da eh, eh, komisija mora na tome raditi. Teško je vidjeti tko je u pravu. Imam prijedlog. Zašto ne, ne ponovno ne sazovete skupinu likan kako bi se odlučili E, da e, povučete ono što ste poduzeli što bi vodilo do, možda do nekog novog prijedloga e, za rješavanje tog problema. Ili je Gunnar Hekmar u pravu da to više nije potrebno. Moje pitanje glasi. Biste li, biste li bili spremni da ponovno sa sazovete e, skupinu Likan kako biste dobili solidan odgovor na to. Svi bismo imali od toga koristi. E, to je pitanje o, strukturnoj reformi banka. Mm, mm, mm. e, ja ću se nadovezati na ono što je pitao kolega Stolojan mi smo e, imali jedan izvještaj o e, regulatornoj e, tehnologiji kako bismo anticipirali rizike. Um, sadašnja virtualna valuta je već problem E, treba opomenuti e, e, investitore da se upuštaju u nešto vrlo opasno. Ova, u, Bitcoin je vrlo zanimljiva nova tehnologija. Kada ćemo vidjeti novu radnu skupinu za Bitcoin koja bi dala prijedloge za rješavanje opasnih situacija? Prvo pitanje, strukturna reforma banaka. Još jednom moram reći da je to nešto e, što komisija pokušava e, e, rješavati već niz godina od kada je dan prijedlog 2014. Eh, Jonathan Hill, moj prečasnik, je dao taj prijedlog. A u listopadu prošle godine sam eh, imao sastanak sa pregovaračkim timom eh, parlamenta kako bismo riješili ovo usko grlo. Mi smo sada nismo mogli riješiti taj problem i nismo napredovali pa smo e, zaključili da nemamo praktičnog napretka po ovom dokumentu kao što sam rekao sada ovi e, elementi koji e, dovode do zabrinutosti se nastoje riješiti e, drugim e, financijskim odredbama što smo radili u Raru, u Tilaku i drugim elementima paketa. E, završetak bazelskog okvira je također aktualan. Pitanje moram razmisliti o ovom pitanju i mogu to pitanje e, mogu postaviti i e, gospodinu Likanu e, i e, vam što on misli o tome. O Bitcoinu to je nešto što pažljivo pratimo u radnoj skupini Finteka. Imamo i e, e, projekt PAL koji e, o, o putu za financijsku transparentnost. Mislim da dobro napredujemo i mislim da će se projekt završiti e, sredinom e, sljedećeg mjeseca. Imat ćemo softver koji e, za sustav, on će biti javno dostupan na internetu. Objavit ćemo sve tehničke i poslovne dokumente koji su potrebni za to. Rezultati E, su već dijelom predstavljeni i Europskom parlamentu i nacionalnim tijelima. U svakom slučaju predložit ću da nastavimo e, taj rad e, da to predvidimo i u proračunu za 2018. Također elektronska identifikacija kompanija koja su uvrštena na brzu e, će tu biti zastupljena. Imamo vrlo e, uzbudljive tehnološke inovacije pa moramo vidjeti kako ih najbolje iskoristiti i kako rješavati pomoću njih rizike. Hvala lijepa. Ludek Niedermayer ima riječ. Hvala predsjedniče, dobrodošli e, povjereniče. E, ovdje se bavimo tehničkim e, problemima i detaljima, ali bliži se kraj našeg mandata pa moramo vidjeti koji su naši rezultati mm, što su napravili parlament, vijeće i komisije naročito na tržištu kapitala, bankarske e, unije i tako dalje. E, e, koja je vjerojatnost da ćemo moći objaviti jasne rezultate na tim ključnim područjima? Komisija je objavila sve prepreke Međutim, moramo to preokrenuti. Možete, što možete učiniti da bi nadišli te prepreke e, prije e, e, završetka našeg mandata? Kako možemo napredovati u tim ciljevitima? Unija tržišta kapitala. Moramo imati E, e, ravnotežu između financijskih institucija i tržišta kapitala. Taj projekt je još zahtjevniji. što će komisija e, objaviti za godinu dana kao vidljiv rezultat naših napora? Kako je napredovao ovaj projekt koji smo započeli prije tri godine? u prvom redu da kažem naravno nadamo se da ćemo moći e, finalizirati e, rad na bankovnoj e, uniji i jedinstvenom tržištu kapitala nadamo se i podršci Europskog parlamenta ključni elementi bankarske unije e, smanjivanje e, rizika taj paket je e, izdan prošle godine imamo nadam se da ćemo moći napredovati i s ostatkom paketa edis i e, backstop e, za e, fond, jedinstveni fond za sanaciju banaka. Unija tržišta kapitala, kao što sam rekao, već smo postigli dobre rezultate na dijelu regionalnih planova. Završit ćemo prvobitni akcijski plan s našim inicijativama. E, pan Evropske osobne mirovine, to je važan dokument i na tome e, smo dobro napredovali. E, nedavno smo dali sve na reviziju. Predloge za uniju tržišta kapitala i e, maloprodajne financijske usluge su povoljno ocijenjene. Imamo okvir e, za pokrivene obveznice. E, sve te inicijative dobro napreduju. Okvir za nesolventnost je to je također važno za e, dovršavanje unije tržišta kapitala. Nastojat ćemo e, naravno postići što više napretka. Hvala Hvala vam predsjedniče. Potpredsjedniče, vi ste spomenuli prijedlog komisije o reviziji europskih agencija Sada smo na samom početku rasprave, ali kada čujemo što brine subjekte vezano uz upravljanje, postavlja se pitanje o tome kako se artikulira postojeća struktura i vaš prijedlog o izvršnom odboru E, možete li objasniti zašto ste iznijeli taj prijedlog? Mi smo ovdje u našem pripremnom radu u Europskoj komisiji razgovarali sa Žakom Lagozijevom koji je e, upravo ustrajao na tome da treba odvojiti ulogu regulacije i ulogu supervizije. Je li to razlog za vaš prijedlog? Ako je to točno, kako onda odgovoriti na kritiku da će to učiniti upravljanje kompliciranije? Mario Draghi i Daniel Nui prije njega su iskazali svoju zabrinutost da svi koji imaju pravo glasa u tim e, strukturama nisu zastupljeni. Mislite li da ima prostora da se situacija poboljša u tom smislu? Zatim e, i dalje vezano uz reformu, moje kolege su postavili pitanje vezano uz bitcoine. Ne mislite li da bismo i mi trebali iskoristiti tu reviziju kako bismo imali na odgovarajućoj europskoj razini supervizijske ovlasti uz odgovarajuće instrumente što bi omogućilo da se ta nova tehnologija razvija, ali u jednom okviru gdje postoji odgovarajući nadzor što bi e, spriječilo bilo kakav organizirani kriminal, pranje novca ili pak e, cyber kriminal. Hvala vam na pitanjima. Dakle, pitanju preispitivanja koje ste spomenuli. Dakle, prilagodba koju spominjemo predviđa dakle stvaranje izvršnog otpora. Ideja je da se donošenje odluka učini učinkovitim. Dakle, ideja imati nešto između predsjednika i dakle, odbora nacionalnih e, supervizora. Postoji tendencija da ovi supervizori zaštite dakle vlastitu jurisdikciju i malo su nevoljko djeluju u, onim, u tuđim i zato razmišljamo o ustrojavanju izvršnog odbora gdje bi onda delegirali određene odluke na taj odbor. Oni bi se bavili dakle, horizontalnim pitanjima u odnosu na upravljački odbor. Mislimo da bi takvo upravljanje bilo učinkovitije. Ali to je prijedlog koji smo nedavno predložili su zakonodavcima. Naravno, otvoreni smo ukoliko su tu potrebna određena poboljšanja ili nadopune. Potom pitanje vezano uz Bitcoin. To ulaze u širi mandat koji predlažemo. Dakle, fintech i mandat se. Također će to obuhvatiti dakle, zeleno održivo financiranje. učinkovitije ukoliko se time bavimo na europskoj razini. To će supervizorskim tijelima dati na na raspolaganje odgovarajuće instrumente, dakle da mogu reagirati na razvoj situacije. To će imati, će donijeti veću korist za dakle, za sektor finteka, i pokazat će veću konzistentnost in any case, we, we are the legislator, so I mean, no, it's, it's important, of course. A mi smo, mi smo zakonodavac i važno je zato ovome razgovarati sa komisijom vezano uz moguće poboljšanja, kako ste i sami rekli. I komisija je svjesna da ovdje postoji manevarski prostor da se ovaj problem riješi i napravit ćemo e, sve što možemo, imamo za to sjajne izvjestitelje. Zastupnik Hockmark. Hvala i hvala kolegi Weinsekeru koji je stavio prvi plan važno pitanje. Ukoliko ne znate gdje su vam ključevi, onda trebate pogledati gdje ste ih možda izgubili. Dakle, prvo treba identificirati problem, a ne da ovdje fantazirate o nekom mogućem problemu. Ali ovdje uvijek razgovaramo o nečemu što spada u domenu sistemskih rizika. Pogledamo globalnu ekonomiju, evropske ekonomije, jedan od problema je visoka stopa duga u SAD-u je to strašno povećano od izbijanja krize. Ne govorim samo o privatnom dugu, nego o javnom dugu. U Europi je također povećan, smo riješili to na način da smo posuđivali više novca. Vidimo da se jednako čini u Aziji. To je bila poduka iz financijske krize, dakle koliko su financijski i bankarski sustav međusobno povezani i ovisni. Također velik problem za financijsku stabilnost u državama članicama jest nedostatak e, financijskih ulaganja. Mm, što je niža, niži stupanj rasta, to je veći, veća, veći postotak, dakle NLP-ova to dolaz, dovodi do novih sistemskih rizika. Da, možete razgovarati sa gospodinom Likanenom, možete ga pitati o nekim drugim alternativama koje je njegova radna skupina predložila, to je moj dragi kolega i zaboravio ali možda ne bi trebali ići unatrag, već pogledati u budućnost ili barem u sadašnjost. Potražiti nove, za, e, nove dokaze, dakle, ne u samoj regulativi, regulativ, već tamo gdje eventualno vidimo nove rizike za globalnu i evropsku ekonomiju i što je ono što bismo trebali poduzeti s tim u vezi. Odgovor je nešto drugačiji nego stalno ponavljati ovo bankama koje su prevelike i tako dalje. Tu ćemo promijeniti svoju retoriku jer iskustvo koje imamo jest da problem nisu nikad bile velike prisutne banke, već banke koje su se bavile ulaganjima, manje banke i ovaj sustav međuovisnosti. Kako biste se vi uključili u ovu moderniju e, raspravu o budućnosti financijskog sustava. Imamo niz pitanja koje ste spomenuli koji se tiču makroekonomije i financijskog e, sektora, dakle visoka razina duga privatnog i javnog. To je nešto što jest faktor rizika i mi to priznajemo. Zato se to mora smanjiti. Na tome radimo, to nalazite i u preporukama za države članice. Imamo gomilanje dugova u privatnom sektoru, dakle stambeni krediti, neke druge vrste zajmova. To se mora, gomilanje dugova se mora tu nekim državama zaustaviti, jer to donosi rizike potom banke. To je nešto čime se možemo pozabaviti kroz različite instrumente. Dakle, možemo neke dijelove sustava podići na evropsku razinu. O tome smo govorili, dakle, fond za sanaciju, potom diferencijacija bilanci banaka. Dakle, to radimo sa Europskim dakle, odborom koji se bavi tim pitanjima, potom nedostatak ulaganja, prioriteti ekonomskih politika koji će biti potvrđeni sutra kada budemo usvojili e, paket, jesenski paket, dakle u godišnjem pregledu rasta. To su sve utvrđeni elementi. Potom ocjena sistemskih rizika, ili ste to nazvali, dakle, ovom potragom za dokazima. Slažem se s vama da bismo trebali biti orijentirani ka budućnosti, baviti se dakle postojećim rizicima, ali uzimati u obzir mogućnost nastajanja novih. Dakle, to bi trebalo obilježiti naše rasprave. Fintech, dakle nove mogućnosti koje također donose neke rizike, potom održive financije, Vidimo da fenomeni poput klimatskih promjena mogu biti izvorom dugoročnih sistemskih rizika za financijsku stabilnost. Dakle, imamo čitav niz novih elemenata kojima se trebamo pozabaviti. Napravit ćemo to upravo na način koji ste vi rekli, da dakle, gledajući unaprijed. Hvala. Hvala. Već, ste, već su vam postavljena neka pitanja koje sam i sam mislio istaknuti. I prevanš, dakle, vezano uz ESE. Imam nekoliko komentara. Prvo se tiče dosija na radim, to su ccp ovi dakle treće zemlje, supervizija, Podržavamo temeljni prijedlog. Tu su dva, odnosno tri pitanja nad kojima bi se trebali zamisliti. Jedan je kako izbjeći da upravljanje bude presloženo. Dakle, izvršne sesije imamo, mesmino, ovaj, norm, redovne sastanke, tu stvaranje novih tijela, ESB. Kako pojednostaviti ove strukture. Drugo, pažljivo smo pročitali mišljenje komisije o članku 22 ovih izmjena statuta. Dakle, želi se SB-u dati dakle, ove nadležnosti, istovremeno se želi izbjeći preklapanje dakle, u radu sa zakonodavcima, dakle, komisijom, Također se tu moraju zadržati ove monetarne nadležnosti koje ima ESB. Kako vi gledate na to pitanje? I koji su po vama ta preklapanja do kojih bi moglo doći? Dakle, tim pitanjem se bavi ova izmjena statuta. I e, potom treće pitanje. sustav ekvivalentnosti za treće zemlje. Ne želimo ovdje fragmentaciju tržišta, želimo dobar sporazum sa SAD-om, kako se pozabaviti s tim problemom i konačno pozdravio bih uravnotežen pristup koji ste nam predstavili o MPL-ovima za razliku od ono što je kolega upravo rekao. Paket komisije, konzultacije su mnogo jasnije po pitanju toga što, bi regulatori trebali napraviti s jedne strane, zakonodavci s druge, jasnije područje primjene, potom, dakle, pitanje benitetnog backstopa, također zahtjeva čitav set mjera i paket dakle, kojim bi se trebali pozabaviti. To su sve važne elementi, te bih ja ohrabrio komisiju da bude dijelom ovog zajedničkog napora, kako je to nazvao zastup, Dragi, da se dakle pozabavi i da smanji NPL-ove, da se to napravi na uredan način, kako bi se izbjegle neželjene posljedice. da što se tiče CCP-ova i trećih zemalja. Prijedlog je da CCP-ovi dakle dobivaju na važnosti, da postanu dakle relevantni za financijsku stabilnost, naročito u smislu trećih zemalja. to je potreban europski sustav nadzora u slučaju sistemskih, e, dakle, CCP-ova. Kada govorimo o djelovanju ovih institucija na europskom tržištu. Potom, što se tiče strukture upravljanja, Predlažemo dakle strukturu u kojoj tri institucije ESMA, ESB i Europska komisija djeluju u skladu sa svojim nadležnostima. Mislimo da je to uravnotežena struktura, dakle ova koju nalazimo u prijedlogu i to se nalazi u našem mišljenju o statutu, dakle u članku 22 statuta ASB-a. E Posložili smo se da SB preuzme ove nadležnosti. Imamo presudu Europskog suda kojom se odbacuje mogućnost da SB odlučuje o, politikama lokacija CCP-ova. Ali s ovim izmjenama, dakle amandmanima se to pitanje rješava. I to na način koji je u skladu sa prijedlogom EMIR Uvijek tu imamo usklađenost ovih različitih zakonodavnih tekstova. Potom međunarodna dimenzija, dakle međunarodna implikacija. Ovdje vidimo prisutan strah kod naših međunarodnih partnera. Dakle, koje to implikacije donosi za treće zemlje. Dakle, jako smo jasni. to neće naštetiti našim odlukama koje se tiču ekvivalentnosti. Mi ćemo usko surađivati sa međunarodnim partnerima kako bismo izbjegli fragmentaciju tržišta. Potom MPL-ovi radimo na akcijskom planu Dakle, to je uravnotežen pristup uzima u obzir moguće rizike koje mogu postojati u financijskom sustavu. Hvala podpredsjedniku Europske komisije su. na ovoj korisnoj razmjeni mišljenja. Imamo sada dosta domaće zadaće E, ali u svom radu i dalje računamo dakle nasta nastavak dijaloga s Europskom komisijom vezano uz ove ključne dosije. Hvala vam.

Međutim, So, good morning. Dobro jutro, prelazimo na osmu točku dnevnog reda, dakle nadzor nad delegiranim i provedbenim aktima. Bavit ćemo se danas dvijema temama. Uglavnom ćemo najviše vremena posvetiti prvoj temi, to je RTS, dakle zahtjevi za snažnu identifikaciju klijenata i zaštićenu komunikaciju. E, čeka se usvajanje. Svi znamo dobro kako je do toga došlo. Ovdje smo imali dosta žustru raspravu o tome. Komisija je preuzela obvezu da se u potpunosti pozabavi tom problematikom i koliko sam shvatio sada smo dobili završni prijedlog u kojem se pokušava pomiriti više različitih aspekata, što pozdravljam. I na kraju ćemo u posljednjih deset minuta razgovarati o RTS-u, odvajanje dakle tvrtki koje imaju platne kartice i onih koji su zaduženi za naplatu. 4. listopada je komisija to već usvojila, međutim mi ovdje još uvijek e, u parlamentu imamo postupak nadzora dakle koji je u tijeku. E, ja ću dati riječ e, kolegama, a predlažem da najprije dajemo riječ komisiji. Pozdravljam da kako Rafa Jakoba iz komisije, iz glavne uprave za financije, zatim glavna uprava za tržišno natjecanje e, je tu zastupljena te EBA i ESB. E, mislim da možemo krenuti od komisije. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Izuzetno sam zahvalan na odboru Ekon što sam dobio priliku da razgovaramo o ovom ključnom RTS-u koji je potreban za uspješnu provedbu PSD2. To je kompleksan zakonski prijedlog, niste ga još dobili, ali vjerujem da vam je poznato e, koje se kontroverze postoje vezano uz taj standard. Mi želimo u potpunosti iskoristiti potencijal direktive za platne usluge te inovativne usluge plaćanja, a za to su nam potrebni, potrebna je otvorena pouzdana komunikacija među bankama i pružateljima tih usluga. Sve strane koje su bile uključene u raspravu o tehničkom standardu slažu se da moramo imati APIs u čitavoj Europskoj uniji. Dakle, nitko ne želi da se zadrži online banking interface ili da imamo različita sučelja za pojedine banke i pojedine zemlje. Dakle, stvarno konkurentno, inovativno tržište za platne usluge može se razvijeti samo ako imamo jedno otvoreno bankarsko okruženje sa standardiziranim sučeljem. Dakle, postoji konsenzus oko pravca djelovanja. Međutim, do sada nismo imali konsenzus oko toga kako to postići. E, sada ću samo nešto reći koje su razlike između EBINog e e, nacrta dokumenta i našeg prijedloga. Komisija se složila od početka sa EBom da je potrebna E, zasebno sučelje koje mora biti obvezujuće za treće pružatelje usluga. Banke i udruge e, potrošača su se složile s time, međutim neki su mislili da bi to moglo dati prevelike ovlasti bankama, tako da e, tekst ne bi bili u stanju ponuditi kvalitetne dobre usluge, tako da su insistirali na zaštitnim klauzulama. EBA je pokušala izraditi zahtjeve za standardizirana sučelja, a mi smo pokušali anticipirati sve moguće propuste u takvim slučajevima, pa smo se bavili dakle, poticajima i procesima, tako da smo došli do ideje jednog obvezujućeg fallback mehanizma, Dakle, identifikacija e, tre, pružatelja treće strane, pružatelja usluga, te e, uvjeti pod kojima se e, to može koristiti. Banke su se žalile da je potrebno imati takav e, fallback mehanizam, čak i ako već imaju svoje funkcionalno sučelje. Dakle, Prema tome, mi smo predložili izuzetak za banke koje već imaju kvalitetno sučelje, e, te smo rekli da ne moraju imati uz to još i fallback mehanizam. To izuzeće je snažan poticaj za banke kako bi one razvijele e, kvalitetna zasebna sučelja e, ukoliko to ponude na tržištu tri mjeseca prije primjene tog standarda i ukoliko to funkcionira za sve tržišne igrače, onda nacionalna tijela za tržišno natjecanje moraju dati izuzeće tim bankama tako da one ne moraju imati fallback mehanizam. U praksi bi to značilo da banke moraju usmjeriti svu svoju pozornost na ta e, posebna sučelja te e, moraju surađivati sa fintekovima kako bi se zadovoljili dakle i njihovi uvjeti i potrebe. Mi dobivamo ohrabrujuće znakove sa tržišta. Službe komisije su spremne e, popratiti sve aktere u izradi EPI standarda e, koji su sukladni sa svim propisima Europske unije, posebno kada je riječ o zaštiti osobnih podataka. Dakle, nemojte očekivati e, detaljan popis zahtjeva za ta e, posebna sučelja, nego niz pravila koje bi trebala e, poslužiti kao poticaj svim tržišnim akterima u razvoju otvorenog okruženja koje bi trebalo biti u interesu svih potrošača i ostalih subjekata. Da, dakle, radi se o tome kako će izgledati detalji. Budući da se ovdje sada stavlja naglasak na sučelje, a ranije komisija imala drugačiji pristup. Nemamo sada još tekst pred sobom, ali mislim da možemo najprije sada dati riječ izvjestitelju, gospodinu Ferberu. Izvolite. Drago mi je da opet imamo priliku da govorimo o, ovim uslugama e, jer smo prošlog tjedna u njemačkim novinama mogli o tome čitati. To je bila velika to, tema, sve je pomješano, platne usluge, informacijske usluge i sve što bi se moglo dogoditi. Podsjećam kod pregovora je e, Europski parlament e, e, inzistirao kao PSD2 na razumnoj konkurenciji, ali isto tako zaštiti potrošača i zaštiti podataka. To je veliki naslov PSD2. Mm, imali smo i strašne vijesti da Google i Facebook mm, to da će oni preuzeti kontrolu nad podacima. To je objavljeno u jednim važnim njemačkim novinama. Mm, mm, što se tiče kvalitete argumenata, imali smo dobru raspravu. E, iznenađen sam da naš e, odbor za građanske slobode e, Libe se bavio pitanjem da li PS2 u sukladna uredbi o zaštiti podataka e, osigurano je da imamo kontrolu zaštite podataka. Ako komisija nešto predloži, e, to pretpostavljamo da je onda to u skladu sa svim propisima kao parlament nam je bilo stalo do toga ako e, moramo biti user friendly onda e, e, ja kao potrošač odlučujem je li nešto u redu ili ne, ali ne banka E, ako želim e, ići jednim platnim putem da to mogu i učiniti u razumnom roku. Stoga sam zahvalan komisiji da se time pozabavila. E, to je bio naš zahtjev. Još jedno pitanje. Rekli ste da nacionalna nadležna tijela na kraju moraju dati svoje odobrenje da li će se to e, jednako dobro odvijati u svim e, državama članicama a ne da onda imamo razlike između jako otvorenih država članica i nekih drugih koji nisu tako otvorene dakle ko će tu imati konačni nadzor e, kako se to provodi kako bismo osigurali provedbu PSD2 E, kao e, izaslanstvo parlamenta e, postavili smo pitanje kako ćemo imati izuzeća kod velikih banaka centralna knjigovodstvena mjesta koje, koje će biti tu nadzorno tijelo i moramo imati jednu središnju nadzornu točku gdje e, će se onda e, slati dokumenti e, kako bismo osigurali da komisija ne mora plaćati putovanja svojih službenika u države članice. Sad imamo opet ligu šampiona Bayern München e, igra s Anderlechtom, a tu ne rezervira svaki e, igrač svoj, svoju kartu, već se to rezervira za cijelu momčad. E, I mi moramo riješiti ovaj problem na pragmatičan način, da imamo zaštitu potrošača jer je to nešto što se dešava u svakodnevnom životu i to stalno. Ja bih htio da mi se i na to pitanje odgovori kao izvjestitelju. Hvala. Thank you. Hvala vam. Da ćemo riječi SBU i EBI. Ali možda da sada završimo prvi krug javljanja za riječ zastupnika, onda ćemo dati riječ predstavnicima Europske središnje banke i EBE. E. Gospodin Ludvigson. behöver i första hand e, komisija mora najprije osigurati da treći isporučitelji imaju pristup, eh, eh, pristup klijentima eh, preko interneta u uredbi se kaže da tehnički standardi moraju biti neutralni i da moraju osigurati tržišno natjecanje. To ovisi o tome E, hoće li tehnički modeli dobro funkcionirati što bi opet značilo da e, institucije koje se nisu držale tih odredbi 15 godina da te e, institucije ažuriraju svoje djelovanje Radi se o načelu e, pristupa klijentima banaka. E, velike europske banke moraju imati e, mogućnost da se tržišno natječu. To je i cilj direktive o platnim uslugama stari prijedlog komisije će nam dati prijedlog da se na to vrati. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Hvala. Dobro, onda ćemo prijeći na spontano javljanje za riječ. Ne znam je li tu netko od kolega iz pregovaračkog tima. Evo ja ću se javiti u sklopu spontanog javljanja za riječ. Gospodin Hayes. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. I ja također pozdravljam ono što su kolege rekli. Koliko shvaćam, e, komisija sada finalizira rad na RTS-u i jasno je da postoji interes za ovaj delegirani akt i taj interes postoji već neko vrijeme. Osobno smatram da je ovo namjensko sučelje najbolji način da, se, da banke preuzmu obvezu razvijanja e, te usluge. Međutim, ukoliko postoji taj fallback mehanizam, mislim da postoji ozbiljna opasnost da dođe do fragmentacije tržišta i toga bismo svi mi u institucijama trebali biti svjesni. Ako se od banaka traži da simultano imaju fallback mehanizam, a istovremeno uspostavljaju namjensko sučelje, to bi zapravo moglo odvratiti one banke koje žele imati jedno standardizirano namjensko sučelje. to je upravo bio jedan od razloga za uspostavu bankarske unije, dakle da se u što većoj mjeri standardiziraju bankarske prakse. A jedno funkcionalno namjensko u sučelje možda bi bio najbolji način za zaštitu podataka. Ova postojeća metoda koju imamo sada ne daje klijentima istu razinu zaštite i omogućuje e, pružateljima usluga trećih strana da dođu do podataka. Dakle, ukoliko osmislimo tu to namjensko sučelje, a imamo i fallback mehanizam, onda to zapravo je proturječno. Mislim da moramo ozbiljno shvatiti ono što su rekli iz EBE. Oni su jasno rekli da ukoliko se nametne taj, e, ta obveza fallback mehanizma, da to zapravo izlazi izvan mandata i članka 97. Hvala lijepo. Mislim da je bilo vrlo važno da se održi dakle ovaj postupak nadzora jer se već neko vrijeme smo svi mobilizirani i bavimo se ovom temom i možda je sada trenutak da se prijeđe sa rasprave na iznalaženje konkretnog rješenja, nečeg što će omogućiti istodobno visoki stupanj zaštite i e, tržišno natjecanje. Dakle, Dakle, mislim da ovo što se nudi, ovaj API, e, Application Programming Interface, dobro rješenje. Međutim, tu postoji rizik da e, se zapravo situacija koja trenutno postoji nastavi što se tiče e, zabrinutosti koje su iskazale fintech tvrtke. Mi shvaćamo njihove razloge za zabrinutost i da i činjenicu da oni žele raditi na razvoju e, inovativnih e, proizvoda. Međutim, moramo isto tako imati odgovarajuću zaštitu u zakonodavnom okviru. Nakon što ORT stupi na snagu, bit će važno pobrinuti se da nadležna tijela imaju potrebne instrumente za to da nadziru e, kvalitetnu provedbu propisa, bilo da je riječ o bankama ili o fintech tvrtkama. I to može biti jedno od pitanja upućenih komisije. Dakle, e, osim e, samog RTS-a, na koji način e, komisija zamišlja nadzor nad e, samom provedbom kako bi se održala ravnoteža. Hvala, ja imam također nekoliko dopunskih pitanja. Nakon toga ćemo čuti predstavnike EBE i ESB-a. Koliko shvaćam, ovdje je zapravo ključno riješiti pitanje izuzeća. Ja također dijelim i slažem se sa ovim e, razlozima za zabrinutu u svezi sa APM i zanima me kako je komisija zamislila da će se ispuniti dakle e, zahtjevi iz e, stavka 33 kako bi treće strane imale samo pristup e, informacijama potrebnim za pružanje usluge koje pružaju. I to svim opcijama. Jer u svakom slučaju ovaj fallback mehanizam će ostati. Dakle, postavlja se pitanje na koji način se može izbjeći kršenje standarda. Ali središnje pitanje je upravo ovo, ova mogućnost izuzeća. Koliko shvaćam, dakle uz određene uvjete je, se izuzeće mora odobriti. Dakle, pitanje jesu li ti preduvjeti dovoljno ambiciozni? Concretely, banks can reach that Dakle, hoće li to e, biti nešto što će banke moći istinu ispuniti e, kako ne bi morale pribjeći mehan, fallback mehanizmu. Drugo, zanima me koji su preduvjeti za povlačenje e, odobrenog izuzeća, da li postoji nekakav ex ante mehanizam ili ćemo ići ili će se stvoriti situacija koja će zapravo E, dovesti do toga da će pribjegavanje fallback mehanizmu biti nužnost. Hoćemo li mi uspjeti postići ono što želimo? To je otvoreno okruženje, e, poštivanje tržišnog natjecanja uz e, jedno namjensko standardizirano sučelje. Dakle, to je ono što mene brine. Hoćemo li mi moći postići to ovim procesom ili je to samo neka mogućnost koja zapravo neće zaživjeti. Tako da bi me zanimalo što će što će reći ostali govornici. Zanima me e, kako je mišljenje EBE i esb o tome. Thank you very much. Hvala lijepa na ovim primjedba. E, fallback e, mehanizam. Imam dojam da mnogi govornici smatraju da će to biti lagan izbor za fintekove e, da e, koriste fallback mehanizam ako on postoji. To nije slučaj. Mi smo e, kad namjensko sučelje postoji onda se mora koristiti, ali ono mora biti dobro i mora se testirati na tržištu zahtjev za fallback mehanizam se može ukinuti pa imamo komunikaciju samo kroz API. Naglašavam također da zakonodavac nije odlučio da zabrani screen scraping. Ako banka odabere da ima pristup samo kroz online sučelje onda e, to zakonodavstvo dozvoljava. Banke imaju ovlast da nametnu fintechsima e, određeni e, interfejs. Ako interfejs postoji, onda je obvezan. To smo napravili u nadi da ćemo tako ubrzati E, prijelaz na e, standardizirana namjenska sučelja u cijeloj Europskoj uniji. Kako će se to provoditi? Mm, pitanje je postavljeno. Imamo li dosljednu aplikaciju tih izuzeća? E, mi predviđamo da e, prije no što nadležno nacionalno tijelo odobri izuzeća mora konzultirati EBU koja će onda e, osigurati dosljednost. Samo tržište će također vršiti kontrolu. Ako namjensko sučelje dovodi do izuzeća, ali to ne funkcionira za provajdere treće strane i na kraju onda mi komisija moramo osigurati da nacionalna tijela se drže o odredbi i e, er, e, da se drže RTS-a. Izuzeće se može odobrati samo ako je tržište time zadovoljno. Tržište nam mora omogućiti da surađujemo na API standardima. E, tako da oni budu korisni za obje strane. Onda tema zaštite podataka. Vodila se o tome žučna rasprava. Mm, u, e, e, na radionici za transpoziciju za prenošenje. E, kako bismo to mogli, kako bismo mogli omogućiti funkcioniranje? Mi smo to provjerili sa pravnom službom, imamo e, e, potpore da se to provede e, između banaka i pružatelja usluga treće stranke. Ako se to ne želi koristiti, onda neće se prenositi podaci E, e, imali smo veliki napredak na tom području jer su nam, jer se predviđaju kazne ako se te odredbe ne budu poštivale. Banke mogu dobivati i skladištiti podatke za iniciranje plaćanja Naravno, podaci se ne mogu skladištiti za uvijek. E, na kraju bih želio još naglasiti i odgovoriti na e, pitanje plaćanja poduzeća, corporate payments. Tu predviđamo e, kao i prethodnom prijedlogu izuzeće za plaćanje poduzeća Prema tome, taj problem koji je spomenuo gospodin Ferber je riješen. E, e, identifikacija TTP-ova, e, na tome trebamo još poraditi. Tu moramo imati još jednu drugu razinu zakonodavstva. E, zahtjevi za identifikacijom su također e, pokriveni. Dobar dan. Hvala lijepa što ste nam dali mogućnost da ovdje nastupimo. EBA e, će dati svoje, svoja gledišta. Međutim, sada nije EBA pod provjerom, već komisija. EBA radi na tome već dvije godine. Mislim da svi ovdje u ovoj sali e, su zainteresirani da to funkcionira. Da to funkcionira. Mm, da se to providi u državama članicama. Nacionalna tijela već obrađuju te e, e, zahtjeve TTP-ova koji bi željeli dati svoje usluge. Mislim da e, usvajanje komisije će predstavljati još jedan važan korak na ovom području. Mi ćemo ocijeniti amandmane koje komisija predlaže. Naravno, problem je u detaljima. E, osvrnut ću se na dvije ili tri stvari koje je komisija upravo spomenula u uvodnoj izjavi i sada pred dvije minute. Ako to dobro shvaćamo, imat ćemo izuzeća za fallback opciju. To će ići u pravom smjeru, nadamo se. E, EBA je imala e, jake rezerve što se tiče e, fallback opcije. Možda bojali smo se da će to biti krivi poticaj E, izuzeće e, od fallback opcije ide u pravom smjeru. Moramo još proučiti ovaj tekst. Nacionalna tijela će biti u mogućnosti da odluče da li će e, izuzeće biti odobreno ili ne. to će dovesti do dva problema. Prvo, teret sukladnosti ide od e, se e, na ide sada na nacionalna nadležna tijela a e, skida se sa financijskih institucija ne znam da li financijska uredba treba tako djelovati dakle teret će biti na nacionalnim tijelima da odobre izuzeća i dopuste tržištu da radi Vidjet ćemo kako će to funkcionirati. To može biti jedan e, prijedlog, e, e, jedan problem, oprostite. drugo je uloga EBE u ovom procesu. Formulacija jeste da nacionalna tijela moraju konzultirati EBU. Mi zahtijevamo dosljednost u, u Europskoj uniji. Kako će se odobravati ta izuzeća? Uloga EBE je prima facije e, e, razumljiva. Što znači konzultacija s EBOM? To nije sasvim jasno. Imamo li kakve ovlasti e, da nešto stvarno provodimo ako nacionalno tijelo ne učini nešto što je potrebno? Drugo, smatram da izuzeće da li se što nacionalna tijela ocjenjuju u tom postupku odobravanja, Je li to uh, uh, aspekt sigurnosti RTS-a? Uh, to, može to mogu napraviti nacionalna tijela i EBA, jer nacionalna tijela imaju da li nacionalna tijela imaju sredstva osoblje da to ocijene. To je upitno ali e, važno je to što će se e, ocjenjivati e, sigurnost ili je zabrinutost TTP-ova. Možda sučelje nije pouzdano ili dostupno tijekom vremena. Što će onda nacionalno tijelo ocjenjivati? Dostupnost IT-a, na primjer. E, tu su u, e, u pitanju stručnost osoblja nacionalnih tijela, a ne broj osoblja. Mm, to su evo moja razmišljanja. E, kako će se RTS-ovi usvojiti? EBA će rado biti na raspolaganju TTP-ovima i bankama svojim savjetima Bilo bi dobro da dođe do značajnih promjena u, prijedlozima da te promjene e, se dogode u svibnju i da se te promjene e, dostave EBI kako bi mogla dati svoje mišljenje. E, dakle, ovaj teret dokaza je, će biti veliko opterećenje za nacionalna tijela. ESB. Hvala lijepa. Hvala. E, ja bih htio dati četiri kratka komentara. Prvo, mi smo naravno mi naravno poštujemo zakonodavni postupak i e, očekujemo dobar rezultat. E, amandmani Europske komisije, mislim da je to a treća stvar jeste da pozdravljamo amandman Europske komisije i stoga što smatramo da daje poticaj za igrače na tržištu, naročito za banke i fintech, da dođu do konsensusa u praksi. Što moraju biti praktični uvjeti koji su potrebni za razvoj eh, eh, E, integrirane e, e, platne usluge. Dakle, moramo imati praktičnu definiciju dobrog API-a tako da banke mogu imati upovjerenje u ovaj mehanizam da mogu znati da će ona da, će te mjere biti učinkovite i da će u sučelje biti dostupno. Pravni okvir je neophodan, ali e, ovisit će o sposobnosti tržišta i igrača da se slože o praktičnim uvjetima, da API e, bude dobar ili lošar. ESB u kontekstu E, e, odbora za e, maloprodajna plaćanja. Tu će sudjelovati svi igrači i Europska komisija. Ova, ovo tijelo već godinama definira uvjete mm, postignut je napredak, međutim posao još nije završen. Očekujemo od komisije da omogući napredak u tim pregovorima da svi igrači postignu konsenzus. Dobio sam pitanje gospodina Foxa, on nije ovdje prisutan. E, e, pročitat ću ga. Markus će možda isto nešto reći. Gospodin Fox eh, bi htio imati eh, kopiju eh, konačno teksta komisije. Tri pitanja je postavio. Zašto komisija napreduje sa fallback opcijom plus? Nema smisla da imamo oba sustava. Standardizirane API to bi bila mnogo bolja metoda i e, osigurali bi interakciju banaka kako možemo imati e, kumulativni limit od 150 eura e, kumulativni limit je svakako cilj E, o tome smo govorili u prošlosti, a onda je to izbačeno iz teksta. Može li komisija e, pojasniti kako će nadležna tijela e, država članica provjeravati situaciju u bankama? I evo to su pitanja gospodina Foxa. i Marksus ima riječ. Hvala, e, hvala na e, odgovore na moja pitanja. To prošli puta nije bio e, slučaj između EBE i ESB-a i komisije tu još postoje velike e, proturječnosti koje mi ne možemo riješiti. Mi možemo odlučiti da li imamo dobar tekst o RTS-ovima. Možete li nam nešto reći o vremenskom rasporedu? Mm, e, vidimo da ja imam dojam ovdje u parlamentu da se E, ravnate prema našim zahtjevima. EBA tu izgleda da nije zadovoljna. Tržište mora znati što dolazi. E, e, green scraping je već doveo do mnogih kritika Mm, ako PSD2 i RTS direktiva ne e, stupe na snagu, onda se svašta može dogoditi. E, ako okljevate, e, onda ćemo imati manje zaštite potrošača i zaštite podataka. Ne želim vršiti vremenski pritisak ali e, mi smo željeli ovim odredbama zatvoriti jednu prazninu u regulativi. E, ovo što čitamo u novinama, da e, je već počeo instant payment, transfer novca koji traje jednu sekundu, ne više jedan dan. Pitam se ne vodimo li e, diskusiju o prošlosti jer sad već imamo potpuno nove e, tehnologije gdje ne trebamo posrednike jako vlasnik računa mogu e, prenijeti novac poslati novac ne trebam nikakve uputnice nikakve kreditne kartice Eh, izgleda da budućnost se razvija sasvim eh, drugačije i mnogo brže nego što smo predvidjeli. U eh, razvoj digitalnog svijeta je mnogo brži nego mi. Hvala. Hvala lijepa. Komisija konačne primjedbe. Molim brzo. Jasan odgovor na moja pitanja o tome ako fallback opcija nije e, moguća. Kako ćemo izbjeći da igrači na tržištu jedan drugoga onemogućavaju? to situacija će postati presložena da je riješimo. Hvala lijepa. Timing je e, ključan. Timing usvajanje 27. E, e, ovog mjeseca. Mi ćemo objaviti dokument. Biti će dostupan na svim jezicima. Možemo početi raditi na tome odmah imate tri mjeseca, ako trebate manje, e, bilo bi nam drago. E, morate e, to dobro razmotriti. Što se tiče izuzeća od zahtjeva za fallback, osnovno načelo jeste da ako je nešto moguće za TTP-ove, da idu kroz online sučelje onda to mora biti moguće i za namjensko sučelje. Ako banke daju sučelja koje omogućavaju TTP-ome da rade kroz namjenska sučelja, onda nemamo potrebe da se ide kroz uh, uh, online sučelje. Ako se situacija pogoršava, ako se onda nacionalno nadležno e, tijelo mora povući izuzeće i banke u, dva tjedna e, e, za dva tjedna to trebaju napraviti mm, banke će morati onda E, omogućiti e, fallback, opciju. Zašto idemo dalje sa fallback opcijom plus? To je pitao gospodin Fox. Ideja jeste da ako fallback mehanizam ne postoji, banka je izuzeta, a, namjensko sučelje ne funkcionira, a imamo neki, neko sučelje, imamo onda i rješenje. E, to je u sukladno članku 105, 115. TTP može ići kroz e, e, internetsko sučelje. Ako je to ako se banka i regulatorno tijelo slože s tim. U rukama je banke da osiguraju da se te stvari ne događaju. Moramo se moći osloniti na um, dosljednost banaka na tom području. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Moramo mm, imati još deset minuta drugoj točki. E, imamo e, e E, direktivu i RTS. Imamo e, prvo parlamenta, onda komisiju. Im, riječ ima komisija. Hvala, ja ću biti jako kratka. Održali smo prvi sastanak dakle, kojim smo se bavili nadzorom i to sredinom godine usvojili tekst 4. listopada tu se odražavalo ono što smo ustanovili dakle na našoj raspravi, dakle regulatorni standardi vezani uz među bankovne naknade za plaćanje karticama. Mi ovdje smo željeli potaknuti konkurenciju, dakle u ovaj dio sustava kartičnog plaćanja koji je bio najskuplji dio dakle, u praksi. Izbjegli smo dakle, stvaranje ovih nekih schema dakle, kojima bi se išlo na ruku vlastitim karticama i zato je donesena ova politička odluka o međubankovnim dakle, naknadama da se je napravio funkcionalna podjela. A na korist dakle, malo prodaje i bankovnih sustava koji bi mogli biti slobodniji u odabiru pružatelja usluga, transakcije. Europske tvrtke su već ovdje provele neku vrstu podjele, regulatorni tehnički standardi e, pomažu da se usklade dakle situacija uvodi se supervizija na nadležnih e, nacionalnih tijela. Dakle, rado ćemo odgovoriti na eventualna pitanja. Tražimo eh, da se parlamenti i komisija slože i nadam se da ćemo uskoro ovo primijeniti u praksi. Rapporteur. Izvjestitelj. Hvala, ja ću biti jako kratak. pitanja o e, principu dijeljenja nezavisnost osoblja na području istraživanja e, o, odlučivanje e, sudjelovanje osoblja u namiri. ovdje imamo glavnu upravu za tržišno natjecanje E, sada e, e, imat ćemo na kraju samo dva kartična sustava, dva velika kartična sustava, a svi ostali će biti istisnuti sa tržišta. Je li komisija ocijenila posljedice takove situacije? Um, uh, on this file? Uh, Drugi kolege koji rade na ovom dosjeu, Ole Ludvigsson. Tack för ordet. Hvala. Ja pozdravljam ove tri izmjene komisije vezane uz tehničke standarde za podjelu e, dakle, ovih e, sustava plaćanja kartica u, u odnosu na dakle, tvrtke koje obrađuju zahtjeve za kreditne kartice je to doista nešto što je poželjno, što pozdravljamo, na taj način svako društvo, e, dakle tvrtka može odabrati e, tvrtku koja će obrađivati platne zahtjeve i to će poboljšati konkurenciju na tržištu. Mislim da je to strašno važno za budućnost. Thank you. Um, we have others? is, uh, is adopted. So if I don't see other colleagues, please show, because now we have a bit confusion that wants to take the... Mala zbrka, ovdje netko ko želi govoriti o delegiranom aktu. Nemamo sad tu što puno dodati, osim ako nema razloga za prigovor. Ne znam, želi li komisija nešto reći? Yes, yes, as there was a question in any case, so please. Uh, thank you, chair. Uh, in... Hvala. A da odgovorim na pitanja zastupnika Ferbera. Dakle, stroga, strogo tumačenje pravila o konkurentnosti dakle koje će biti mm, sustav, e, koji će biti utjecaj dakle na kartična plaćanja. Kada pogledamo kako se ovi sustavi već sada razvijaju na razini studije utjecaja, pogledali smo koja je situacija na tržištu, evropski biznis e, već ima dakle vlastite inicijative za regulativom, tu je sustav SEPA, mm, još od 2009. Provedene su već neke podjele ovih sustava. Očekujemo da će ovo obuhvatiti najveće međunarodne sustave, dakle scheme koji nisu još započeli sličnu provedbu i nadležna regulatorna tijela već su u kontaktu sa ovim kartičnim kućama. Nisam čula s njihove strane da su se suočili s problemima. Dakle, to neće otežati e, život evropskim sustavima jer oni su već u tom smislu djelovali tijekom posljednjih godina, dakle već postoji svojevrsna podjela ovih sustava. very Hvala vam. Možemo ovime dovršiti ovu točku dnevnog reda. Pažljivo ćemo pročitati tekstove dakle, kojima smo se danas bavili. Evo, rekli ste da ćete nam ga dostaviti 27. Nadamo se da će tamošnje formulacije biti jasne. Da ćete odgovoriti na ove pitanja koje smo ovdje postavili. Da će to biti korak naprijed. Dakle, zadržat ćemo pravo na svoj sud nakon što pročitamo tekst. i e, hvala predstavnicima komisije BA i Europske središnje banke. Sada prelazimo na glasanje, ali mi je popis. I need oh, Can I, you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 Okay, so we now uh, start uh, uh, with uh, reconsultation uh, uh, of the committee on the IF9. Nastavljamo dakle, tu je tekst o IFRS-u 9. On je zatražio ovdje dakle, brzo glasanje, poimenično glasanje i otvoreno glasanje. vote closed. Zatvaram glasanje. 38 za, 12 protiv, 0 suzdržanih, usvojeno. Čestitamo drugo glasanje. Opet jedan, dakle, dosje u brzom postupku, rangiranje neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hjerarhiji. Još jednom čestitam na ovom brzom dovršetku pregovora. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. 44 za, 8 protiv, 0 suzdržanih. Tekst je usvojen. Čestitamo. Sada prelazimo na izvješće Honasa Fernandeza godišnje izvješće esb a za 2016. Izvoli, prvanš. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih eh, htjela samo iskazati svoje žaljenje što klubovi koji su sudjelovali u izradi kompromisa u konačnici ponovno traže odvojeno glasovanje i to za velik broj amandmana e, koji su zapravo obuhvaćeni kompromisnim amandmanima jer netko daje svoj doprinos u izradi kompromisnih amandmana onda traži da se glasuje o njihovim amandmanima iz tog razloga će moj klub e, glasovati suzdržano e, kod svih amandmana, kada je riječ o svim amandmanima kod kojih se u posljednjem trenutku zatražilo odvojeno glasovanje, jer to mislim jer prema mom mišljenju to nije u duhu postizanja kompromisa. Hvala, zabilježili smo. Kompromis A, tko je za? Imamo usmeni amandman koji je zatražio ECR. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada kompromis A, dakle bez amandmana, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 95, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 96 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 tko je za, protiv, provjerimo 97. Vote is closed. Zatvaramo glasanje. Usvojeno. 98. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 100, tko je za, protiv, provjerimo, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. 101, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Vote may from some other groups than the previous one. Vote is open. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 215 in favor. 205 tko je za, protiv su uzdržani odbijeno. Kompromis C tko je za, za protiv su uzdržani usvojeno. Kompromis D, tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. 119, tko je za, protiv, suzdržano, odbijeno. Kompromis E, tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis F, tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis G, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 156, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 163, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis H, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 561, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerimo. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis I. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis J. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 193. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasanje. Uh, vote is closed. Zatvaram. usvojeno. Kompromis K, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amaman 200, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Trebam jednog od asistenata na ovom mjestu. Molim vas dođite. Kompromis M, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis N, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis O, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis P, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Q, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, kompromis R. Kompromis Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis S. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 307. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Amandman 307. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis T, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis U, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis V, uz usmeni amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Što je bilo? Htio bih objasniti usmeni amandman. Možete objasniti kasnije, usvojeno je. Ali dobro, možete poslati pismo kolegama. Amandman 362. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 364. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 368. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 370. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 372. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Provjerimo 372. Vote is closed. Zatvara glasanje. Odbijeno. 374. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbijeno. Kompromis AA, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 397, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis AB, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AC, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 399, tko je za, protiv, provjerimo 399. is closed. Zatvaram. A evo, Odbija se. Kompromis AD. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se amandman 407. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 408. Tko je za? Protiv. Mislim da odbijen, ali provjerimo. Vote is closed. Zatvaram glasanje. 27 protiv. Odbija se. Kompromis AE, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AF, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 433 za, protiv, suzdržani, odbija se. 434, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 435, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AG, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AH, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AI, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 457, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AJ, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AK, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AL, tko tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 506. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 507. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AM. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 522, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 559, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AN, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 532, tko je za, protiv, provjerimo. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 535. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis AO. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Pet šest tri. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Uvodne izjave. Možemo tu bloku, dakle, od 1 do 4, originalni tekst koji je za, protiv suzdržani, usvojeno. Imamo 1 i 2, 3 i 4, tko je za, protiv, provjerimo. Vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Originalni tekst se ne razmatra. Amandman pet koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šest koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Originalni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman sedam tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Originalni tekst tko je za, protiv, provjerimo. Otvoram glasanje. On original text citations. Dakle, originalni tekst. Still to colleagues to vote. If so they wish. I don't. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se 25 naspram 22. Dakle, navod 8, originalni tekst koji je za, protiv su usvojeno. Maman 8, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. devet koje je za, protiv, suzdržani, 10 za, protiv, provjerimo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, odbija se. Izvorni tekst, dakle, navod devet koje je za, protiv suzdržani usvojeno. Dan bu 10, 11, 12, 13. Ko je za? Protiv su uzdražani. usvojeno. Da se do 13. Dakle, originalni tekst. Dakle, ne amandman 13. Dakle, to je mali blok. Usvojeno. A Amandman 11 koji je za protiv, suzdržani, usvojeno. imam 12, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Navod 14, tko je za, protiv, EPP protiv. Dakle, usvojeno. Amandman 14, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno izvorni tekst, dakle navod 15, koji je za, protiv, suzdržanje, usvojeno. Amandman 15, koji je za, protiv, provjerimo. Otvaram glasanje, amandman 15. Vote is closed. Zatvara glasanje. Odbijeno. 28 protiv. Dakle, izvorni tekst, navod 16, koji je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Mama 16, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Navod 17, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. A izvorni tekst, navod 18, tko je za, protiv, je usvojeno. Amandman 18, tko je za, protiv, provjerimo, amandman 18. Vote is closed. Zatvoren glasanje. Odbijeno 28 naspram 25. Kompromis A5 koji je za protiv suzdržanje usvojeno. Kompromis A5 koji je za protiv suzdržanje usvojeno. Kompromis AR koji je za protiv suzdržanje usvojeno. AS za protiv suzdržanje usvojeno. AT za protiv suzdržanje usvojeno. Amandman 35 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis AU. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Maman 37. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 38 za, protiv, provjerimo 38. Vote closed. Zatvaram. 20 4 za, usvojeno. Amandman 39, tko je za, protiv. Provjerimo 39. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Jednak broj glasova, dakle odbija se. Kompromis A. AV, tko je za, protiv, suzdržani, usvoje se. A duplo V, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 49, tko je za, protiv, suzdržani odbijeno, 50 koji je za, protiv, provjerimo, imamo 50. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno 26 za. 54 tko je za, protiv, suzdržani odbijeno, 55 tko je za, protiv. Provjerimo 55. Vote is closed. glasanje. Usvojeno. 56. Ko je za? Protiv. Provjerimo 56. Vote is closed. Zatvoram glasanje. Usvojeno 26, 25. 57. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Vote is open. These all look very tight, these last votes. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 58 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 59 Koje je za, protiv, provjerimo. Open. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Pojmenično glasanje ovako o izmjenjenom tekstu. Otvaram glasanje. vote is closed. Zatvaram glasanje. 40 za, 7 protiv, 7 suzdržanih. Izvješće je usvojeno. Čestitamo. Jonas Fernandez. Well, now we move uh, to four... Sada prelazimo na četvrti tekst, a to je nacrt mišljenja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 Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o prijedlogu sa izmjenama. Otvaram glasovanje. Dakle, glasujemo poimenično. Vote Zatvaram glasovanje. 49 za, 4 suzdržana glasa i sada prelazimo na drugo mišljenje o tumačenju međuinstitucijskog sporazuma o bolje izradi zakonodavstva. Prvi amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Vote Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržani usvaja se. Šesti amandman sa usmenim amandmanom, gospodin Lamberts. Mi ulažemo prigovor na glasovanje o usmenom amandmanu, budući da to toliko oslablje tekst da više nema smisla. Dakle, transparentnost više nema smisla u tom kontekstu, tako da se naš klub protivi o glasovanju u usmenom amandmanu. Dobro, ja sam to uzeo u obzir. Glasovat ćemo o kompromisu 6 bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo.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 Ne znam je li to neka nova praksa rada u odboru. Ja to nisam vidio, ali to nije prema pravilima. Možete li e, preciznije reći o čemu se radi? Da, evo savjetnik ECR-a je sad e, pritisnu gumbe na mjestima zastupnika. Vi možete reći zastupnicima što mislite, ali ne možete djelovati umjesto njih. Molim vas, greške moraju ispraviti zastupnici, a ne njihovi savjetnici. Ovdje postoji greška. Gospodin Ozok ne govori engleski. Htjeli smo glasovati brzo. Budući da se ovdje glasuje vrlo brzo na ovome odboru, tako da je to je bila jedna sasvim poštena greška, nije bilo ništa iza toga. Molim vas, ne čujem vas ako ne koristite mikrofon. Uh, Naš klub se uistinu zalaže za transparentnost i zašto bismo sada napravili scenu između od nečega ovako smiješnog. Pa, Filip, e, uistinu to je bila samo greška, ništa drugo. Imamo zastupnika koji ne zna engleski. Dobro, u redu. Izvolite. E, pa evo jedno postupovno pitanje. Pitam se je li, jesmo li dosegnuli prag? Propisani prag? Četvoro ljudi za usmjeni amandman? Da, bilo smo, imali četiri zastupnika iz zelenih ubrzao sam jer sam vidio da je već četvoro ljudi diglo ruku da se protivi tom usmenom amandmanu, inače ne bih tako bio tako reagirao. Uh, Uistinu mi je žao zbog ovoga i moram samo reći da je neprihvatljivo da bilo tko osim zastupnika glasuje, nitko ne može glasovati u njihovo ime. Shvatili smo sada koji je bio razlog, ali ako se to događalo tijekom posljednjeg glasovanja, ja bih da to ponovimo jer ne želim da e, bude bilo kakve sumnje e, u vezi s time tko je glasovao, odnosno da je netko ko nije zastupnik glasovao. To je neprihvatljiva praksa i to se ne smije ponoviti. Dakle, imamo prijevod, sve je rečeno. Ako želite da sada ponovimo glasovanje sporije, možemo to učiniti. Ja ću vam ponoviti informaciju. Ako ima bilo kakvih problema s glasovanjem, e, ili na popisu za glasovanje klubovi mogu to iskomunicirati kako bi zastupnici bili dobro informirani. E, dakle, postoji više načina da se ovo riješi, ali jedino što je neprihvatljivo je da bilo tko tko nije ovlašten glasuje umjesto zastupnika. Dakle, imamo amandman šesti bez usmenog amandmana, otvaram glasovanje. ja the vote is closed. Zatvaram glasovanje. Adopted. Usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. za, protiv, suzdržani, usvase. se. Amandman 10. s usmenim amandmanom, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. za, protiv, provjerit ćemo, otvorom glasovanje. The vote Zatvaram glasovanje. Usva se. Amandman 13. za, protiv. Provjerit ćemo. Glasovanje o 13. amandmanu. Otvaram glasovanje. Vote is Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis C. Za, protiv, suzdržani. Usva se. Amandman 18. sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 19. sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 20. za protiv suzdržani usvaja se. 21. za protiv suzdržani usvaja se. 22. za protiv Provjerit ću, ispričavam se. 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 23. amandman tko je za, protiv, Provjerit ću 23. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o tekstu kako je izmijenjen. Otvaram glasovanje. Glasujemo poimenično. Zatvaram glasovanje. 47 glasova za, nitko nije glasao protiv, imamo 6 suzdržanih glasova, dakle ovo se usvaja i sada prelazimo na nacrt mišljenja ludeka Niedermayera o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Jesu li svi spremni? Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. sa usmenim amandmanom. Za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Odbija se. 19. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis I za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis N za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis O za protiv suzdržani usvaja se. E, amandman 84. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis P sa usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. 89. za protiv 89 provjera. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis Kve za protiv suzdržani usvaja se kompromis R za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 99. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100. amandman za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 26 za, 27 protiv, odbija se. Dakle, E, otvaram glasovanje o tekstu sa izmjenama. Glasujemo poimenično. Zatvaram glasovanje. 44 za, 4 protiv i 5 suzdržanih glasova. Usvaja se izvješće i čestitke izvjestitelju. Sada možemo zaključiti ovaj dio sastanka, a nastavljamo s radom u 14.30. Hvala vam.